señora presidenta señora presidenta gospođo predsjedavajuća vi morate zaštititi e, zastupnike koji, koji žele govoriti vi niste objasnili kako se ponašao ovaj klub da su pokušali blokirati raspravu o burundiju a bez da objasne zašto zašto su željeli prekinuti raspravu o burundiju dok građani u Murundiju ginu zbog demokracije. Oni su sramota za ovaj dom. Hvala vam. Mislim da je najbolje što možemo učiniti da nastavimo sa raspravom u mirnom tonu. Gospođo Valenciano, imate riječ na tri minute. Nosotros se Mi želimo da se u Burundiju održe demokratski izbori, no preduvjeta za to nema. To nije bilo moguće. Izbori u Burundiju su vrlo važni i za e, državu Burundi, ali i za cijelu regiju Odavde želim čestititi radu našeg izaslanstva u Burundiju, našem e, ambasadoru, visoke predstavnike, našim tehničkim promatračima i našim kolegama Davidu Martinu. Svi su oni znali ocijenuti, ocijeniti situaciju u državi. nasilja prema oporbi, blokiranja medija za slobodno izražavanje i u takvoj nemogućoj situaciji već je poginulo 40 osoba, a na stotine tisuća su otišli u susjedne države, upravo zbog straha od represije. Odgovorna osoba za sve ovo je samo jedna i to predsjednik koji je jasno prekršio sporazume i zaruše. predsjednik koji je odlučio da je njegova politička karijera mnogo važnija od života i sloboda njegovih građana i građanki. Ustav i sporazumi iza ruše su potpuno prekršeni i Europska unija mora biti čvrsta. A ako se dogovorimo da se predsjednik neće moći kandidirati treći puta, on to neće moći učiniti. I stoga je neprihvatljivo da dopustimo nastavak e, nasilja a to nismo uspjeli zaustaviti niti mi europska unija niti afrička unija niti un nismo uspjeli u svojim naporima zato što građani umiru a i bez obzira na sve ovo sve to kolegama iz efdd a mami samo osmijeh na lice moramo djelovati brzo i moramo koncentrirati našu financijsku pomoć kako bismo podržali civilne civilno društvo, sve one koji se bore za poštivanje sporazuma iz Aruše. Novac Europske unije mora podržati civilnu zajednicu. Osim toga moramo pokrenuti i restriktivne mjere, prekinuti vize i pristup tekućim računima elite iz Burundija koja blokira demokratski razvoj. No danas moram reći da ako su građani Burundija vidjeli ovu sjednicu, možemo se stvarno posramiti slici koju Europska unija šalje. Ljudi koji se igraju s poslovnikom kako bi zaustavili ovako važnu raspravu. Ljudi koji ne vjeruju u Europsku uniju i koji ne vjeruju u demokraciju. Ljudi koji su se smijali, vikali i na svaki način pokušali prekinuti dostojanstvenu raspravu u ovom domu. Hvala vam, gospođo predsjednice, na vašem strpljenju. I ja se nadam ta će građani Burundija znati da osim onih koji su ovdje došli uništiti Europsku uniju, da ovdje sjedi mnogo više nas koji želi obraniti vrijednosti Europske unije i koji pokazuju solidarnost sa zemljama koje e, pate. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala lijepa e, gospođo, hvala na ovoj izjavi. Gospodin Telička ima jednu minutu. Hvala predsjednice. U prvom redu se ispričavam posjetiteljima na galeriji za ono što su vidjeli e, danas ovdje. Ovo nije dobar primjer. E, ja sam branio nastavak debate na o Burundiju E, e, onda smo čuli e, da, da se netko nazove fašistom i ta se osoba nije ni ispričala. Mi smo dobili nekoliko, puno relevantnih informacija od vas. vidimo što će poduzeti Europska unija ja bih e, cijenio da gospođi Mogherini e, prenesete da trebamo poduzeti mjere u okviru zajedničke sigurnosti i e, vanjske politike kako bismo vršili pritisak na predsjednika. To nije bilo u vašoj prezentaciji ako e, želimo imati zajedničku sigurnosnu i e, vanjsku politiku onda moramo dati dobar e, primjer i djelovati. Hvala. Hvala lijepa. Sada ima gospođa Lopez Vermeo, ima jednu minutu. Presidenta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Situacija u Burundiju je vrlo ozbiljna i kao što se vrlo često događa u Africi, nepravedno se zanemaruje od strane zapadnih medija. U samo dva mjeseca susjedne zemlje su prihvatile više od stotinu tisuća izbjeglica koje bježe od nasilja i političke nestabilnosti. To je lekcija solidarnosti za Europu. Ta tvrđava koja e, je opsjednuta time da ne da azil izbjeglicama. Svijet krvari prečesto zbog toga što Europska unija ne djeluje. Zbog toga uložiti tehničke i financijske e, pomoći te podržati rad agencija i nevladinih udruga na terenu je bitno, no to nije dovoljno. Ne možemo i dalje prihvaćati da se komercijalni geostrateški interesi budu važniji od e, miroljubivog suživota naroda u Africi. I još jednom, resursi kontinenta idu u suprotnom smjeru od europskog oružja. Vrijeme je da, stanemo, da zaustavimo taj začarani krug, da tražimo političko rješenje ovom sukobu, da potaknemo dijalog između strana i e, medijaciju Afričke unije kako bi se država stabilizirala. Moramo sve učiniti kako bi se napokon postigao mir. Hvala lijepa. E, sada imamo gospođu Sargentini, ima minutu i pol. Hvala predsjednice. Tko bi bio mislio da će se toliki ljudi zainteresirati za raspravu o Burundiju? U, u najmanju ruku imamo ovdje dovoljnu razinu interesa i što mi je vrlo drago. E, ja sam eh, hm, sa Davidom Martinom htjela ići u Burundi i e, kao promatrač e, e, izbora. Nisam mislila da će se sve pretvoriti u katastrofu. U samo dva dana se to dogodilo. E, i sada nakon e, puća su se razmahale razne snage. 29. lipnja su se trebali održati izbori, a sada je to e, potpuno nevjerojatno. Možda bi to teoretski moglo biti moguće da odemo tamo kao promatrači, ali bismo E, bili zapravo nerealistični da tamo pošaljemo izaslanstvo. Imamo krizu izbjeglica, imamo e, razne e, naoružene skupine, kaos. Ono što možemo učiniti protiv ovih oružanih skupina, što možemo učiniti? Mislim da su stvari izmakle kontroli pa mislim da je e, žalosna situacija, ali mislim da ne možemo puno učiniti. Hvala lijepa na ovoj izjavi. A sada gospođa Makavan ima tri. Hvala lijepa. E, e, pridružila bi se gospođi Valencijalno. da ono što se dogodilo našim djedovima pred 50 godina u Europi Nasilje, mučenje i opresija se sada dešavaju u Burundiju i o tome danas govorimo. E, ne znam što misle ljudi u Burundiju kad vide ovu raspravu o ozbiljnoj situaciji u njihovoj zemlji da ljudi se bave ovdje politikanstvom E, moramo imati ozbiljnu raspravu, nadam se da ćete o tome ozbiljno razmisliti. Ova je rasprava vrlo važna, ona je vrlo važna, radi se o njihovoj zemlji i o eskalaciji sukoba. Oni žele živjeti u demokraciji kao i mi. E, povjerenice, e, ja se ispričavam zbog ovog ponašanja u ovom domu. Vi ste dali jasnu izjavu E, opisali ste e, situaciju u Burundiju. Od kad smo zadnji puta govorili o tome, E, kao predsjednica odbora za razvoj dobila sam informacije o tome što se događa na terenu o nasilju o kršenju ljudskih prava o naoružanim skupinama koje vrše nasilje e, o svemu onome što, o čemu su govorili naši kolege i e, sve ono što trpe što trpi narod Burundija E, taj narod sada bježi i napušta zemlju. Moramo e, dati e, humanitarnu pomoć za razliku od Ukipa koji to ne misli. I iz Ruande su pobjegli ljudi. Prošlog mjeseca smo čuli da je EU jedan od najvećih donatora za Burundi E, u, mi smo udvostručili našu pomoć Burundiju. E, znam da ljudi ovdje kažu da trebamo tu pomoć nastaviti, ali mislim da siromašni ljudi nikad ne smiju plaćati za ludost svoje vlastite vlade. Mi moramo podsjetiti vladu Burundija na njihovu odgovornost e, u, za ljudska prava Vijeće je usvojilo zaključke o tome 18. E, svibnja i mora biti jasno da mi e, želimo učiniti sve što je moguće kako bi se održali izbore. E, ja sam se pridružujem onima koji pohvaljuju Davida Martina on radi za demokraciju u Burundiju i mi svi želimo te izbore ali pod demokratskim uvjetima. Stoga vas molim, nadam se da vlada u Burundiju gleda ovu raspravu, nadam se da će djelovati u skladu s ovime što mi ovdje govorimo. Hvala. Hvala lijepa gospođo. Gospođa Besera e, ima jednu minutu. Hvala vam gospodine povjereniče. Govori se da su se belgijske kolonijalne vlasti e, govorile o Burundiju kao Burundi Ruanda, to jest druga Ruanda. No činjenica je da je do 2005. umrlo u Burundiju više od 300.000 osoba i to je rezultat sukoba, siromaštvo, nekažnjavanje i egzodus izbjeglica. Je li Burundi doista sljedeća Ruanda? sve to provodi njihov predsjednik koji, a svi su ti postupci protivni sporazuma iz e, ruše. I što sada Europa čini? Mora nešto učiniti. genocid u Ruandi je bio i politički, ne samo atnički. Kofi je prije deset godina se žalio o neaktivnosti međunarodne organizacije zbog koje je poginulo više od 800 tisuća e, žena i muškaraca trebamo učiniti sve što možemo kako bismo sačuvali mir u Burundiju. Ne djelovati još jednom je bila velika, velika greška. I, a osim greške bio bi to i veliki zločin. Hvala lijepa gospođo. E, ovime smo završili popis doprinosta zastupnika. Sada dolazimo do Kač e, Gospodin Kaputo ima riječ. Hvala vam. Nažalost, ova vječnica se još jednom mora baviti ozbiljnoj krizi u Burundiju. Već sam govorio o situaciji u toj afričkoj zemlji nakon uhićenja Boba Rugurike u siječnju ove godine koji je e, glavni uradnik javnog afričkog radija. A sada odgađanje izbora što je dovelo do nasilnih sukoba u zemlji. Od početka prosvjeda oko 40 osoba je e, poginulo, a više od stotinu tisuća osoba je pobjeglo iz Burundija. Mnoge nevladine udruge su e, izjavile da e, je sve krenulo odlukom predsjednika Nogurince da dobije i treći mandat, a to je protivno Ustavu zemlje. Nakon kritika brojnih e, čelnika afričkih zemalja i SAD-a mora se čuti i glas Europe. Moramo zatražiti od vlade da prekine e, ovakvu situaciju i dopusti odvijanje izbora prema pravilima iz Ustava. Gospodin Marijaš je. Tes, do είχαμε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση στο opet gledamo isti igrokaz u Burundiju. Mi smo predskazali da će doći do sukaba e, odluka e, predsjednika Kurunzize da zatraži treći mandat u suprotnosti sa sporazumom za ruše, to je zaista previše. E, došlo je do pokušaja puća, Eh, više sto tisuća ljudi je pokušalo da pobjegne iz zemlje u susjedne zemlje eh, prava oporbe eh, se poništavaju nemamo nikakvih demokratskih garancija. E, vrši se nasilje protiv oporbe i to svakodnevno. Ovi izbori stoga se ne smiju održati. Iz tog razloga međunarodna zajednica i Europska unija moraju e, poduzeti inicijative

Gospođa Frunzulika ima riječ. Gospođo predsjednice, u Africi se e, povijest e, ponavlja. E, ovdje vidimo business as usual, predsjednik koji više ne može biti dobiti mandat, to ipak pokušava i onda dolazi do puća i građanskog rata. Ovo sada je na red Burundiju. E, divim se e, hrabrosti novinara, nezavisnih e, novinara, naročito jednom koji je rekao da se moraju boriti bez obzira na svo nasilje. Ova politička nestabilnost u Burundiju nije prihvatljiva ni geopolitičkog ni nijednog drugog stanovništa. Ova je zemlja već opustošena bijedom i glađu E, molim da prenesete gospođi Mogherini da je vrijeme da Europska unija intervenira kako bi zaustavila i dokrajčila ovu nemoguću situaciju. Hvala. Dajem riječ gospođi. izvolite. E, pridružujem se, se svim kolegima kolegama koji su govorili u prilog Burundija. Odluka koju je donijela Afrička unija da se odgode izbori za mjesec i pol ne može biti zadovoljavajuća jer uvjeti za izbore nisu ispunjeni. Mediji ne postoji E, e, pluralnost političkih stranaka ne e, postoji. Međunarodna zajednica ima zadaću da uspostavi diplomatske kontakte, ali imamo i druge alate. Moramo dati pomoć izbjeglicama, a ne korumpiranim vladama moramo e, zabraniti njihovu mobilnost e, i dužnostima e, prestati davati vize. Time možemo zaustaviti nestabilnost u Burundiju. Hvala. hvala lijepa. A sada ću dati riječ gospodinu Bogdanu. Vi ste opet ovdje u vijećnici, htjela sam vam im prije dati riječ. Dajem vam riječ, imate minutu. Imate riječ, jednu minutu. ja ću govoriti malo suprotno od onoga što su govorili drugi. Mislim da nema puno europljana kojima je stalo do Burundija. Mislim da europljani draže od Europe da čini ono što je potrebno za europljane. Kada se govori o ljudima koji ginu u Burundiju, dobro, mislim, žao mi je, žao je i drugima. No, zašto ne govorimo o e, samoubojstvima u Europi, zato što tvrtke ne posluju, zato što gospodarstvo ne funkcionira, zato što ima ogroman broj izbjeglica koji dolazi u Europu, a mi ništa ne možemo učiniti. Zašto prije ne riješimo te probleme? Zašto prije ne razmišljamo onima koje ne uspijevamo spasiti u Mediteranskom moru? Ne, mi razgovaramo o Burundiju, o Mazaju, o izbjeglicima iz Burme, a ne govorimo o izbjeglicama u Europi. Zar vas nije sram razgovarati o onome što nema smisla? Zar vas nije sram ne razgovarati ono što, o onome o čemu što od nas traže naši građani, naši nezaposleni? Razgovaramo o Burundiju, a ne o Europi, ne o našoj budućnosti. Govornik je prekinut kolege, ovo ovime završavamo doprinosima ovi, ove Sada dajem e, riječ e, gospodinu Nafračiću koji će govoriti u ime komisije. E, poštovani članovi, mi moramo stajati uz naroda Burundija jer je situacija toliko složena i katastrofalna. E, razumijem vašu zabrinutost, otvoran sam za vaše prijedloge i e, prijedloge ću prenijeti gospođi Mogherini, ali biko, zato što je situacija tako nestabilna, i nesigurna. Moramo imati otvorene sve opcije, moramo ih imati na stolu. E, naravno, moramo e, e, imati na umu konzultacije u pod članku 97 i sve mjere koje možemo poduzeti uključivši i financijsku pomoć moramo uzeti u obzir i korištenja e, CFSP-a. Mnoge opcije nam stoje na raspolaganju. To je rekao i e, uvaženi kolega Telička. Ali moramo dati prioritet e, mirnom rješenju i političkom dijalogu zato moramo podržati regionalne napore e, da se e, e, klima smiri i omoguće izbori moramo stalno pratiti sve dimenzije ove situacije nadam se da se slažete s tim pristupom održavat ću dijalog s vama i vrlo cijenim vaš doprinos e, na ovom području od ogromne važnosti na međunarodnoj sceni. E, zastupnici, htjela bih vas e, informirati da